rasprava koju smo sada okončali. Prije sljedećeg točke dnevnog reda imam jednu najavu. Kao što se sjećate, 14. E, ožujka je predsjednik odlučio o sankcijama e, protiv Korvina Mika zbog neprihvatljivih izjava o ženama. Ta sankcija sastoji se od tri mjere, a to je gubitak e, dnevnice u trajanju od 30 dana. Drugo, suspenzija od sudjelovanja u svim e, aktivnostima parlamenta u trajanju od 10 dana ili u bilo kojem tijelu parlamenta, znači e, odborima i slično. I treće, zabrana da se godinu dana predstavlja parlament u međuparlamentarnoj delegaciji ili međuinstitucionalnom forumu. 27. ožujka je Korin Mike uložio žalbu e, protiv tog, e, te odluke e, koju smo preispitali i potvrdili smo prvotnu odluku, time sankcije stupaju na snagu. Dame i gospodo, dolazimo do sljedeće točke dnevnog reda, a to je homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila. Prvo dajem Danielu Daltonu 4 minute